da ćemo o dva izvješća. Prvo je izradio gospodin Otmar Karas, dakle riječ je o pristupu financiranju za MSP-ove i povećanje raznolikosti financiranja MSP-ova u Uniji tržišta kapitala. Drugo je izvješće Krasnodepski koji je najbolji način iskorištavanja potencijala MSP-ova. Dakle, dva vrlo važna izvješća, važne teme. Dajem riječ izvjestiteljima. Izvolite, gospodine Karas. Zahvaljujem. Gospođo predsjedateljice, Evo, sada, se, sada govorimo o financiranju malog i srednjeg poduzetništva i također o Uniji tržišta kapitala. Unija tržišta kapitala u Europi bi po mom mišljenju trebala biti usmjerena na e, razvoj malog i srednjeg poduzetništva zato što su upravo ti e, e, koji bi trebali osigurati lakše zajmove za malo i srednje poduzetništvo. Znači, e, Unija tržišta kapitala bi trebala biti u službi stvarne ekonomije, a malo i srednje poduzetništvo, također i e, znači poduzeća srednje tržišne kapitalizacije su onaj integralni dio europskog gospodarstva i pristup e, financiranju za malo i srednje poduzetništvo bi trebalo biti u središtu i jest u središtu naše političke agende, našeg političkog plana i mi to moramo podržati. Malo i srednje poduzetništvo e, ne nalazi se u svim zemljama u istoj situaciji, oni ovise o različitim poslovnim modelima, također imaju drugačije pravne oblike i tijekom e, njihovog životnog ciklusa potrebno im je omogućiti pristup kreditima. Bankarski zajmovi predstavljaju jako važan izvor ulaganja za malo i srednje poduzetništvo i zato tražimo da e, trenutne olakšice koje se tiču pristupa zajmovima za malo i srednje poduzetništvo da se e, produži i da se osnaži. 2013. godine kada smo govorili o reguliranju banaka ja sam e, se angažirao posebice oko toga da se stvore bolji uvjeti za male i srednje poduzetnike. Na taj način sam htio e, im omogućiti bolji pristup financiranju. Dakle, nisu e, malo i srednje poduzetništvo odgovorni za e, krizu. Upravo e, ti pomoćni faktori koji se omogućavaju za malo i srednje poduzetništvo su oni koji mogu im olakšati da dobe pristup novim oblicima financiranja. E, velik dio ovog izvješća se odnosi na pristup jedinstvenom mjestu za dobivanje zajmova u svim državama članicama. Kao što znate, u cijeloj Europi ti se postupci e, sve više pojednostavljuju. Svaka država članica bi e, trebale bi trebale zapravo omogućiti e, što kraće i jednostavnije postupke za osnivanje novih poduzeća. Kada govorimo o postupcima koje ta poduzeća moraju e, e, prolaziti, bitno je olakšati prvenstveno kontakt između investitora, ulagača i malog i srednjeg poduzetništva te novo osnovanih tvrtki. Dakle, zato je dobro da se stvaraju novi projekti koji će biti usmjereni na poboljšanje e, financijske konkurentnosti naših e, mladih poduzeća. Samo na taj način ćemo imati dovoljno hrabrosti, e, ćemo se usuditi kretati u nove poslovne pothvate i preuzeti odgovarajući rizik u ovom e, tekstu koji se sastoji od 51 stranice mi smo se usredotočili na financiranje malog i srednjeg poduzeća te na stvaranje, na stvaranje dovršenje unije tržišta kapitala. Dakle, kada govorimo o e, davanju zajmova, to je dobra stvar, znači financiranju kroz kredite, to je dobra stvar i mi to trebamo osnažiti. I također trebamo olakšati e, korištenje tih zajmova, dobivanje zajmova kroz e, rješavanje sve na jednom mjestu. I zato želim da podržite to izvješće. Hvala lijepo. I sada izvjestitelj drugog izvješća, dakle zastupnik Krasnodevski, izvolite, imate četiri minute. Hvala lijepo. Želio bih zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na, surea, na suradnji u izradi ovog izvješća. Jasno je kolika je važnost MSP-ova za europsko gospodarstvo. 90% naših poduzeća su srednja i mala poduzeća. Oni jako utječu na stvaranje radnih mjesta. Oni su doprinijeli rastu radnih mjesta u zadnjih nekoliko godina. 2014. 70, oni su predstavili 71% radnih mjesta u nefinancijskim sektorima. Komisija je više puta poduzela inicijative da se pozabavi e, rastom udjela MSP-ova danas. Također raspravljamo o financiranju ovih poduzeća na Uniji tržišta kapitala. Međutim, ove firme se i dalje susreću sa brojnim problemima njihov kapacitet u stvaranju radnih e, mjesta još uvijek se nedovoljno iskorištava, često su u neravnopravnom položaju kada je riječ o velikim, naročito multinacionalnim poduzećima. Položaj MSP-ova u zemljama članicama je upravo razlog za stvaranje ovog izvješća. Obiteljska poduzeća, MSP-ovi, žrtva su nestabilnog zakonodavnog okvira, nefer sudskih presuda, te strogosti e, poreznih vlasti. Velika poduzeća su privilegirana, u odnosu na MSP-ove. Pravilo po kojem jedna mjera vrijedi za sve zapravo dovodi do diskriminacije malih i srednjih poduzeća, dovodi u privilegirani položaj velike tvrtke koje iskorištavaju postojeće zakonodavstvo. Male tvrtke su u neravnopravnom položaju kada je riječ o birokraciji. Vidimo jedan e, suficit zakonodavstva koji stvara velike fiksne troškove za poduzeća. Osim toga oni se suočavaju i sa nedostatkom osoblja zato što iz obrazovnog sustava ne izlaze ljudi sa potrebnim vještinama. Nedovoljan naglasak se stavlja na profesionalnu praksu ljudi koji završavaju škole. U području srednje i istočne Europe vidimo veliku dominaciju multinacionalnih e, kompanija. I zbog toga naročito periferne zemlje pate zbog nedostatka mladih, e, obrazovanih e, ljudima. Vidimo, vidimo veliki odljev mozgova tim područjima. I Govornik je prekinut. Molim vas, dovršite svoje izlaganje. Veli predsjedavajuća, hvala lijepo. Povjerenik Dobrovski, sima riječ, izvolite. Madam Chair, honorable members. Dame i gospodo, prioritet Europske komisije je potaknuti rasti e, broj radnih mjesta. Drago mi je što možemo razgovarati o tome kako poboljšati pristup financijama MSP-ova. To je središnje pitanje kada je riječ o unitržištu tržištu kapitala. Htio bih zahvaliti izvjestiteljima Karasu i Krasnodevskom te svim izvjestiteljima u Sjeni što su sve obuhvatno pogledali na sve izazove kojima se suočavaju MSP-ovi te predlažu niz e, učinkovitih mjera. Danas je komisija objavila komunikaciju o uniji tržišta kapitala. Mi se zato zalažemo, to je važan dio naše agende za stvaranje radnih mjesta i rasta. Što se tiče unije tržišta kapitala, već smo poduzeli niz mjera kojima se pomaže MSP-ovima. Tu je, dakle, prospekt te način prikupljanja sredstava na javnom tržištu. Dakle, pozajmice e, realnoj ekonomiji, dakle želimo da pravila sekuritizacije budu transparentna i jednostavna. Tu je također uredba o e, odgovarajućim financijskim fondovima te rizičnom kapitalu kako bi se poduprle investicije. Pozdravljamo potporu gospodina Karasa kada je riječ o prospektu te fondovima. Želimo brzo nastaviti s ovim inicijativama. Sada je vrijeme da se ocjene ove prve mjere i da se okrenemo prioritetima. Moramo vidjeti gdje postoji najveća mogućnost da se produbi naša monetarna unija, te da se e, da određena sigurnost tvrtkama koje djeluje na, koje djeluju na tržištima. Dakle, imamo tu preferencionalne porezne e, sustave kojima bismo, kojima bismo trebali nadopuniti tržište e, kapitala. Moramo se također baviti pitanjem dugova te pomoći inovacije. Mi ćemo izaći sa tim u vezi s odgovarajućim e, prijedlozima. Pokrenuli smo također konzultacije o tome kako e, pokrenuti tržište mirovinskih fondova. Bavit ćemo se novim zakonskim prijedlozima. Osim toga, uskoro ćemo predstaviti prijedlog o restrukturiranju poduzeća. Također želimo biti hrabriji u nekim područjima, želimo vidjeti što se može učiniti za održivo financiranje, zato smo osnovali stručnu skupinu za razvoj potrebne strategije. Bavit ćemo se i e, mjerama za sigurno trgovanje diljem Europske unije. Povećat ćemo financiranje potrebno svim poduzećima, svih, svih veličina, dakle uključujući, uključujući i MSP-ove. Osim toga tu je e, mogućnost financiranja iz EFSI-a. Imamo više od 200 sporazuma sa financijskim e, posrednicima, dakle već se smo dakle dali potrebna jamstva za 200 tisuća MSP-ova. Međutim, i dalje je pozemljivanje od banaka najznačajniji izvor financiranja MSP-ova. Mi ćemo tu razradi, odnosno ocijeniti postojeću regulativu i direktive u trenutnom ekonomskom kontekstu. Sve je više potrebna unija tržišta kapitala, te zato ubrzamo svoj rad. Zastupnik Krasnodepski ocijenio je zakonodavni okvir, dakle, i utvrdio da je potrebna strukturalna pomoć MSP-ova. Tu je i iznio pitanje vještina. Dakle, potrebno je podržati inovativne startupove, međutim, poduzetništvo bi trebalo biti atraktivno i za sve skupine u društvu. Komisija se bavila pitanjima samo zapošljavanja te pitanjem kvalitete radnih mjesta. Želimo ekonomiju koja će dati dostojanstvena radna mjesta svojim ljudima. Dakle, to traži i e, rad na tržištu, na tržištu rada s naše strane. Moramo uzeti u obzir brojne aspekte kada je riječ o stupu socijalnih prava, zato se e, moramo najviše koncentrirati upravo na MSP-ove i radujem se današnjoj plodnoj raspravi. E, Hvala lijepa. Prije nego što započnemo s raspravom, čućemo e, predstavnike odbora. Zastupnik Kužmuk u ime odbora za proračun, izvolite. Hvala lijepo. Gospodine povjereniče, uvaženi kolege, želim istaknuti sljedeće elemente. MSP-ovi predstavljaju 50% unijinog BDP-a i 70% radnih mjesta. Oni su diferencirani, dakle imamo mala poduzeća, srednja poduzeća sa različitim poslovnim modelima. Najveći izvor financiranja za MSP-ove su bili bankovni zajmovi i oni su uglavnom bili skupi. i Kozme bi dakle program mogao pomoći financiranju msp a Komisija je dodijelila 200 milijuna eura za program Kozme. Hvala lijepo. Hvala vam. Tražim zastupnika Žuloa, međutim ne vidim ga dakle, nećemo čuti mišljenje odbora regiji. Idemo na idućeg govornika, to je zastupnik Morgano u ime odbora za kulturu. Grazie, Zahvaljujem predsjedniče. Evo već je rečeno, malo i srednje poduzetništvo su pokretači europskog gospodarstva. Među njima malo i srednje poduzetništvo te mikrotvrtke iz tih kulturnih i kreativnih sektora imaju temeljnu ulogu u promicanju i očuvanju e, kulturalne i lingvističke raznolikosti u Europe, ali i njihov specifičnu vrstu ekspertize. E, znači, one predstavljaju 4,5% e, europske ekonomije i zapošljavaju 6,3 milijuna e, osoba, što se može usporediti sa zaposlenima u bankarskom sektoru i sektoru osiguranja. I to su najčešće mladi između 15 i 29 godine. E, s obzirom da su usko povezani sa vještinama i tradicijom tipičnim za neke teritorije, njih je vrlo teško lokalizirati i zato e, nemaju e, materijalnih znači jamstava i ovisni su o nematerijalnim aktivnostima, onda im je upravo problematičan taj pristup kreditima. Zato nam treba i specifična rješenja, pogotovo kada je riječ o toj digitalnoj transformaciji. Zato moramo razviti sposobnosti i kompetencije ne samo za malo i srednje poduzetništvo, nego i za male mikrotvrtke, te konkretna rješenja koji će ispravno ocijeniti rizike i vrijednosti znači tih nematerijalnih dobara na način da se prava intelektualnog vlasništva preuzmu kao jamstvo za dobivanje kredita. Hvala lijepo. Zastupnica Nirjada, izvolite. Ehm, Hvala lijepo. Postoje neki dobri elementi u izvješću, ali žalosno je što ono ne govori o raznim potrebama MSP-ova. Kao što znamo, ovaj sektor je jako pogodila financijska kriza. Od 2008. režu se sredstva. Nije u redu da se ove tvrtke na ovaj način da se prema na ovaj način postupa. Vidimo sa druge strane velike porezne olakšice, primjerice Apple od strane irske vlade. Unija tržišta kapitala međutim nije izvor javne banke, niske kamatne stope i potpora poduzetništvu i razvoju. To je najvažnije za zaštitu i jačanje ovog sektora. Pristup kreditu ne bi trebao biti prepreka za MSP-ove. Oni su naime okosnica našeg gospodarstva, oni stvaraju radna mjesta i promoviraju lokalni i ekonomski razvoj. Hvala lijepo. Hvala. Gledam, tražim pogledom zastupnika Novakova, međutim ne vidim ga. Pretpostavljam da postajemo sve umorni. Dakle, došli smo do kraja mišljenja odbora. Sada prelazimo na govornike u ime klubova zastupnika. Riječ ima zastupnica Klun u ime EPP-a. Izvolite, imate dvije minute. Hvala lijepa. Zahvalila bih e, gospodinu Krasnodepskom na njegovoj potpori, na njegovom e, strpljenju na sastanku izvjestitelja u e, sjeni. Uvijek smo imali dosljedne odgovore na naša e, mišljenja o načinima kako poduprijeti MSP-ove i start-upove. Moramo se najme osigurati da e, im se pruži potpora u prvim godinama njihovog razvoja. Znamo koja je vrijednost MSP-ova za naše gospodarstvo, gospodarstvo govorimo o 90 milijuna zaposlenih u Europskoj uniji. I u prethodnoj raspravi smo raspravljali o multinacionalnim tvrtkama i one podupiru stvaranje MSP-ova i one i ovise o prisutnosti dakle velikih tvrtki u ovom opskrbnom lancu i dakle podržavaju zapo, zapošljavanje putem svojih mreža i imaju vrijednu ulogu u cijelom ovom sustavu. Izvješće se zalaže za smanjenje administracije. Naravno, treba ukinuti ove nepotrebne, one nepotrebne propise. To znači potrebu za pametnim zakonodavstvom, a ne više zakonodavstva želimo neka izuzeća, dakle svi koji žele ući u biznis, bili oni male tvrtke, srednje ili velike, na sve se odnosi zakonodavstvo, ali ono valja biti pametno, mislim da je to jako važno. Komisija daje signale da će to učiniti. evo, mi želimo da se ispune te preuzete obaveze, želimo da sve bude jednostavnije, jeftinije za tvrtke, dakle da zapošljavaju i da pritom imaju vladinu potporu. Mnogo toga se reklo i o cijeni rada, o plaćama, da, postoje troškovi, ali eh, radnici su važni u, svakom biznisu, pa tako i kod MSP-ova i tu ne može doći do smanjenja cijena rada, jer im svi plaćaju dakle, svoje troškove, stanovanja i tako dalje i ne bismo smjeli dirati u ove brojke. Zakoni se moraju poštovati. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Eh, riječ ima zastupnik Simon, izvolite. Hvala i hvala zastupniku Karasu, izvjestitelju na dobrom izvješću. Hvala na ovom duhu suradnje. Imali smo e, mnogo zajedničkih e, točaka. Dijelimo ideje o tome gdje su problemi, kako ih riješiti. Međutim, evo s desetljećima vodimo iste rasprave o činjenice da se problemi još nisu riješili. Evo u West Midlandsu imamo 378 tisuća malih e, tvrtki, taj broj raste i samo 26% njih su zaposleni i e, vidimo da imamo tu velik broj tvrtki koji bi htio uzeti dodatne radnike, tu bismo mogli postići napredak. Zašto oni to ne rade? Pa možda i zato što banke i nisu dovoljno bliske sa svojim klijentima, moraju se približiti. Međutim, najviše zato što postoji jaz, je za njih nije isplativo da posuđuju novac. I upravo taj jaz moramo premostiti uz pomoć javnog sektora s pomoć jednog inteligentnog pristupa, dakle gdje će javni sektor podržati investicije. Imamo puno primjera u mojoj regiji, to se jako dobro činilo, međutim to se mora povećati i to na konsistentan način. Međutim, postoje neke stvari što su potrebne, to su one-stop shopovi, dakle moramo diversificirati pozajmice, međutim, moramo utvrditi da postoji jaz u kojem pozajmice nose veliki rizik i tu ne postoji potrebna profitabilnost. Dakle, zatim imamo ovaj nisku stopu pozajmica tržištu MSP-ova i tu mora u pomoći upravo javni sektor. Hvala lijepa. Riječ ima zastupnik Ožog. Izvolite. Pani Hvala vam, gospođo predsjednice, dame i gospodo. MSP-ovi čine 89% svih poduzeća i dvije trećine radnih mjesta u nefinancijskom sektoru Europu, u Europi potječe od njih. Izvješće naglasava potrebu za diversifikacijom financiranja MSP-ova. Isto tako ističe se da treba olakšati administraciju i fiskalne zahtjeve. Uloga banaka je također važna jer bankovni zajmovi i dalje čine najvažniji izvor financiranja za MSP-ove. Po mojem mišljenju, potpora može biti uspješna i zahvaljujem izvjestitelju na suradnji. Što se tiče samog izvješća, smatram da ono na dobar način odražava trenutačnu situaciju u kojoj su MSP-ovi, no unatoč tome stekao sam dojam da je veliki broj amandmana ublažio, to je razvodnio samo izvješćem Hvala vam. Hvala vama, cijenjeni zastupniče. Sljedeći govornici imaju puno vremena na raspolaganju. Gospođa Dlabajova ima dvije i pol minute. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Gospodine povjereniče, mala i srednja poduzeća su mi veoma bliska eh, i draga jer sam tako započela karijeru. Kao zastupnica često dobivam povratne informacije iz tog sektora. Ako želimo pomoći tim poduzećima, moramo ih prvo pitati što im je potrebno. I ukratko, ovo je moj popis koraka koji bi trebali biti poduzeti. Prvo treba uspostaviti bliske veze između onih koji završe sveučilište i tržišta rada. Podržati poduzeća koje ulažu u osposobljavanje zanate i tako dalje. Zatim dopustiti komisiji da razvije uspješne programe poput Erasmusa, jer na taj način dobivamo obrazovane, samosvjesne mlade ljude koji su nam potrebni. Već smo izgubili čitavu generaciju mladih i ne smijemo to više nikada ponoviti. Treće, podržati novoosnovana poduzeća kako bi ona postala moderna i digitalna. Dolazak digitalne tehnologije zahtjeva nove osnovne vještine kod zaposlenika. Trebamo pojednostaviti pravila za javnu nabavu i alate kao što su alate kohezijske politike i programi poput obzora 2020, kozme i tako dalje. Pomognimo stvoriti stabilan pravni okvir i također neka novi neka novi propisi i obveze postanu mogućnosti za poduzeća, a ne nešto što ih sputava. Trebamo shvatiti da mala i srednja poduzeća stvaraju do dvije trećine radnih mjesta u Europi i oni su važna pokretačka snaga za inovacije i poduzetništvo. Uspješni MSP-ovi presudni su za rast gospodarstva u svakoj zemlji i u Europi kao cjelini. Učin učinkovita i proporcionalna potpora za MSP-ove je naš ključni prioritet i želim zahvaliti izvjestitelju Krasnodepskom. Radujem se budućoj suradnji i hvala vam na svemu što ste učinili za MSP-ove. Hvala vam. Sada dajem riječ gospođi eh, Rodriguez jednu minutu. Zahvaljujem. Malo i srednje poduzetništvo je pokretač evropske ekonomije. U mojoj zemlji, u Galiciji, 99,93% ukupnog broja svih tvrtki otpada na malo i srednje poduzetništvo. 96,45% su mikrotvrtke. Znači, bez obzira na njihovu važnost koju imaju na planu e, e, zapošljavanja, one su i e, žrtve neoliberalne politike te velike nelojalne konkurencije. Upravo zato što se proizvodnja sve više usmjerava na multinacionalne kompanije koje plaćaju sve manje poreze. Ako Evropska unija zaista misli da će razriješiti i želi razriješiti problem nezaposlenosti, onda mora podržati malo i srednje poduzetništvo, okončati politike štednje, olakšati tim tvrtkama e, pristup e, javnim natječajima te zajmovima te također stvaranje javnih, javnih banaka. Dakle, e, treba zaustaviti trgovinske sporazume koji su itekako negativni za malo i srednje poduzetništvo te revitalizirati one sektore kao što su poljoprivreda i ribarstvo. Zahvaljujemo, sad ima riječ kolega Koburn, izvolite. Hvala vam. E, unija tržišta kapitala treba olakšati ulaganja. Međutim, moram vam reći da Europska unija umjesto toga slijedi politike koje će naštetiti ulaganju. E, odluka presuda o porezu i je jedan od primjera. Poduzeća, bilo velika ili mala, trebaju sigurnost i kada su u pitanju porezni, porezne stvari. Apple mora platiti 13 milijardi eura i Europska unija je retrospektivno promijenila značenje državne potpore u vlastitu svrhu i koji je zapravo cilj i plan Europske unije? Pa Prvo, tu je jedinstveno tržište, želi omogućiti izbjegavanje plaćanja poreza. U srednjem roku želi proširiti značenje državne potpore na jedinstvenom tržištu kako bi se uključili poreze, a dugoročno želi se ukinuti natjecanje, tržišno natjecanje kako države ne bi pružale javne usluge učinkovitije. Kakva ironija da takozvani povjerenik za tržišno natjecanje se koristi kako bi se eliminiralo tržišno natjecanje. Na kraju to će rezultirati manje učinkovitim javnim uslugama i bez obzira na neočekivanu dobit tu je i Apple. Lekcija za Ujedinjeno kraljevstvo, čak i nakon Brexita, je da ako Ujedinjeno kraljevstvo ostane u jedinstvenom tržištu, bit ćemo podložni pravilima o državnim potporama, ali i kontroli nad našim porezima. Nesigurnost i oporezivanje bez reprezentacije, bez predstavljanja rezultiralo bi rezultira time da Ujedinjeno kraljevstvo treba napustiti jedinstveno tržište i Brexit to treba značiti. Europska unija očito ne razumije poduzeća mala, srednja ili velika. Hvala vam gospodine Kuburn. Hvala. Gospodin Mono, minuta. Zahvaljujem. Gospodine povjereniče, toliko čujemo da se govori o malom i srednjem poduzetništvu u komisiji, kao da svi ti birokrati u Briselu znaju kako oni funkcioniraju. E, koliko vas je ikada platilo nekome plaću ili možda trebalo tražiti e, klijente za e, nove narudžbe? Dakle, ovdje se sada utjelovljuje zapravo suživot između Europske unije i svih tih malog i srednjeg poduzetništva na području Europske unije. Dakle, vaša pravila o javnom natječanju ne omogućavaju da ta mala srednje poduzetništvo ulaže u razvoj svog posla i također kao što e, znamo da je previše pravila koje guše našu ekonomiju, koje guše malo i srednje poduzetništvo, koje trebaju uređenu politiku, ali i politiku koja stimulira unutarnju potražnju. Također trebamo i sačuvati određeni dio tržišta koji će biti rezerviran samo za malo i srednje poduzetništvo poduzetništvo. Ono što nam treba, a to je da i osiguramo lakše financiranje te bolji pristup tržištu. Znači, ta tržišta su ciklične prirode i oni e, zapravo e, imaju e, faze u kojima lakše ili teže otvaraju pristup malom i srednjem poduzetništvu. Ono što se mora napraviti, a to je da dolazi do negativnih konjunktura i da je sve više, da je tržište sve više podložno spekulacijama. Prihvaćate li plavu karticu kolege Koburna? Da. Izvolite. E, Hvala vam. Želim samo postaviti jedno pitanje. Suosjećam s problemima Francuske i malih francuskih poduzeća. Znamo da oni nas pate. Ne slažete li se sa mnom da je rješenje da se Francuska pridruži Britaniji i da imamo Frexit kao što je Madame Le Pen već predložila. Slažete li se sa mnom? Euh, euh. Cijenjeni kolega, hvala vam na tom pitanju. Da, ja znam da vi podržavate Brexit i očito je to za vas rješenje ali e, prije nego što govorimo o Frexitu, e, možda bismo trebali prvo razmišljati o e, pregovaranju na europskoj razini o dva, tri kriterija koje mi možemo postaviti kao i Ujedinjena kraljevina. I također možda i mi možemo na neki način razriješiti naše probleme sa ekonomijom o kojima smo danas već ovdje govorili. Da, zahvaljujem što se tako lijepo razriješili to pitanje. Dajem riječ gospodine Kasi. Hvala. Mala i srednja poduzeća su snaga europskog gospodarstva i trebamo ih dodatno osnažiti kako bismo stvorili nova radna mjesta u Europskoj uniji. I kako bi MSP-ovi mogli funkcionirati na slobodnom tržištu pod slobodnim tržištem mislim na države članice Europske unije. Njima trebamo pružiti dodatna sredstva i ukloniti sve barijere, pogotovo se to odnosi na razdoblja financijske krize. Kao što smo nedavno čuli u Ujedinom kraljevstvu, kada jedna država odluči napustiti Europsku uniju, odlazak znači odlazak. Prije nego što počnemo razgovarati o pregovorima, važno je da oni shvate kako izvan Europske unije neće imati pristup pravima koja imaju države članice unije. I moramo također razmišljati o poduzetništvu. To treba biti dio našeg društva. Potreban nam je izbor. Izbor da započnemo vlastiti posao, pokrenemo vlastiti posao, treba biti atraktivan. Trebamo poticati poduzetnički duh. Pred nama imamo mnogo izazova i nismo dovoljno učinili. S obzirom na naše iskustvo i rad, želim zahvaliti izvjestiteljima i moramo uvidjeti da trebamo raditi više za MSP-ove, pogotovo kada je riječ o zemljama gdje je velika nezaposlenost, jer je to jedno od potencijalnih rješenja za taj problem u Uniji. Hvala vam, gospodin Pavel, dvije minute. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti gospodinu Krasnodepskom na izvrsnoj suradnji pri izradi ovog izvješća. Ja snažno podupirem MSP-ove i poduzetništvo u Europi jer to sve značajno doprinosi rastu i razvoju unutar Europske unije i doprinosi stvaranju radnih mjesta. I zato trebamo osigurati najbolje moguće uvjete kako bi eh, MSP-ovi stvorili nova radna mjesta. Trebamo omogućiti pristup informacijama o financiranju i mogućnostima financiranja. Isto tako trebamo ukloniti pretjeranu birokraciju i omogućiti pristup EU fondovima Trebamo se boriti protiv prijevare i pobrinuti se da porezni uvjeti budu stabilni i predvidljivi. Možete reći da je to e, lako reći, teško postići, međutim unatoč tome te mjere treba odmah provesti i to ne smije ostati samo mrtvo slovo na papiru jer MSP-ovi su izuzetno važni i moramo spriječiti nelojalnu konkurenciju. Što se tiče same konkurencije između MSP-ova, potrebi su jednaki uvjeti i bolja koordinacija sindikata i države i treba uspostaviti programe obrazovanja i osposobljavanja kako ne bi došlo do neusklađenosti vještina. MSP-ovi imaju odgovornost prema vlastitim zaposlenicima i ne smijemo nikada smanjiti trošak radne snage na štetu radnika jer to bi stvorilo nesigurnost i nesigurna radna mjesta. Moramo izbjeći također diskriminaciju na temelju spola i smanjiti razliku u plaćama između muškaraca i žena. Dugujemo puno toga MSP-ovima i zato moramo imati pravednu strukturu i regulativu. Hvala vam. Gospodin Hoc. Hvala vam. Izvjestitelj Krasnodepski je opisao jedan izuzetno važan fenomen. Mala i srednja poduzeća čine gotovo 90% svih poduzeća u Europi i uz njih je vezana visoka stopa zapošljavanja. Odgovorna su za gospodarski rast i inovacije. Izvješće profesora krasnodepskog je doista izuzetno vrijedno jer sadrži vrijedne preporuke o tome kako iskoristiti potencijal malih i srednjih poduzeća. E, analizirali smo i određene rizike, na primjer pretjerana birokracija ili odsutnost univerzalnog modela za stvaranje radnog mjesta, radnih mjesta, tu je fenomen odljeva mozgova i tako dalje. Uistinu dobar dokument. Hvala vam. Zahvaljujem. E, sada kolega von Nivenhajzen imate dvije pol minute. Zahvaljujem e, izvjestitelju, izvjestiteljima, povjereniče, predsjednice. Dakle, slažem se sa svime što je do sada rečeno. Malo i srednje poduzetništvo je e, pokretač e, gospodarstva u svim državama i oni su jako bitni za rast našeg gospodarstva i zato je bitno osigurati prikladno financiranje malog i srednjeg poduzetništva. Komisija pokušava dati odgovarajuće rješenje kroz Uniju tržišta kapitala. Oni daju važna, važna prijedloge. Govorim, govorimo ovdje znači o direktivi o prospektu i tako dalje i to je dobar korak u pravom smjeru. Također kada govorimo o sekuritizaciji, kada govorimo o e, znači svim e, fondovima rizičnog kapitala, to su sve dobri doprinosi, ali prije svega malo i srednje poduzetništvo bi trebalo biti to kojem se na kraju pomaže, a to se ne događa. I dalje oni ovise prvenstveno o e, financiranju u okviru bankarskih zajmova. Europski parlament bi htio pokrenuti nove mogućnosti financiranja kroz e, skupno financiranje, kroz online platforme e, za dobivanje kredita i također malo i srednje poduzetništvo će imati veći pristup e, i lakši pristup kreditima te mogućnost da pronađu nove oblike financiranja. Također moramo imati na raspolaganju i nove tehnologije kako bi smo mogli doći do alternativnih oblika financiranja za malo i srednje poduzetništvo. Zahvaljujem i ja i sada dajem riječ kolegici Lopez Bermeho. Jedna minuta. Zahvaljujem. Malo i srednje poduzetništvo je ključno kada govorimo o našem proizvodnom modelu i također za održavanje zapošljavanja i za proizvodnju na našem teritoriju. Malo i srednje poduzetništvo je sada ugroženo zbog provođenja europskih politika. Bankarske koncentracije koje su posljedica financijskog spašavanja su ugrozile još više njihov opstanak. Kada govorimo o e, kooperativnim e, zadrugama, kada govorimo o financiranju malog i srednjeg poduzetništva, imamo samo e, mogućnost e, e, zajmova od velikih banaka koje zapravo ne poštuju pravila stvarne ekonomije i ne idu u tom smjeru i to na štetu malih proizvođača. S druge strane imamo nedostatak potražnje zbog smanjenja svih javnih troškova i zbog smanjenja plaća i to je sve ugrozilo malo i srednje poduzetništvo te dovelo ih je u opasnu financijsku situaciju. Unija tržišta kapitala nije čud, čudnovato rješenje kao što ovdje izvjestitelj govori. Ne, nego je to zapravo nadoljevanje ulja na vatru i samo hranjenje budućih kriza koje nas je sve i kriza koje nas sve više pogađaju. Zahvaljujem i sad dajem riječ eh, kolegi Zaniju, eh, Zaniniju. Zahvaljujem. Večera sam e, čuo gotove, gotovo sva pozitivna izlaganja i to od onih osoba koje jako drže do važnosti malog i srednjeg poduzetništva i drago mi je zbog toga. Ono što ja vidim je to da još dan danas e, imamo velikih problema sa razumijevanjem stvarnog problema i ograničenja malog i srednjeg poduzetništva u Europi. To nije pristup kreditima, ne. To je još jednom e, činjenica da se e, gleda zapravo samo u one sitnice i detalje, a ne gleda se problematičnost čitavog sustava. Taj veliki strukturni problem ima vrlo jasno ime, a to je euro to je jedinstvena europska valuta koja nagriza, koja zapravo nagrizava malo i srednje poduzetništvo. E, sredi, Europska središnja banka u svojim izvještajima stalno navodi da malo i srednje poduzetništvo ne navodi u svojim problemima e, pristup kreditima, nego problem sa nedostatkom klijenata, potražnje, te također i tržišta na koje mogu plasirati svoje proizvode. Euro, e, euro je taj koji izaziva veliku distorziju po pitanju E, poslovanja malog i srednjeg poduzetništva. To vam objašnjava MMS, to, MMF, to vam objašnjava i <clears throat> i OECD. Današnje e, zemlje na sjeveru te njihovo malo i srednje poduzetništvo rade sa e, promjenjivom stopom koja iznosi 15 do 20%, dok južne tvrtke E, posluju sa e, viškom od 20%. I upravo zato nema budućnosti za njih i postoji velika neravnoteža u eurozoni. I malo i srednje poduzetništvo je to koje će se nastaviti zatvarati. S druge strane, politika štednje koju nam je nametnula Europa i koja je uništila potražnju, koja je ugrozila cijelu potrošnju, e, to nije bilo rješenje za malo i srednje poduzetništvo, nego samo njihov pravi problem. I to je ono što Europa danas se odbija vidjeti. Ja ne prihvaćam e, sudjelovati u toj igri, u tom masakru i reći ću vam sljedeće. Ako želimo zaista napraviti nešto važno za njih, jedina stvar koju možemo napraviti je razotkriti Europsku monetarnu uniju. Hvala. Zahvaljujem i sada dajem riječ kolegi Beju. Dakle, više ne brojimo sva ta izvješća koja smo sakupili u proteklih nekoliko godina za pomoć malom i srednjem poduzetništvu prvenstveno kada govorimo o nelojalnoj konkurenciji i e, s obzirom da dolaze proizvode iz Kine. Ovdje govorimo i o socijalnom dumpingu koje je e, u suprotnosti sa direktivom upućivanju radnika. To je skandalozno. Kod nas u Francuskoj naši radnici se suočavaju sa najgorim mogućim e, posljedicama liberizma. Kada govorimo o stvarnoj ekonomiji, ona se nalazi s jedne strane, a s druge strane imamo fiskalnu politiku koja ja e, ugrožava upravo e, e, malo i srednje poduzetništvo. Mi želimo provesti tri mjere kako bismo olakšali pristup javnim službama, javnim natječajima, kako bismo im olakšali pristup zajmovima i također kako bismo im omogućili da provode jednostavnije sve postupke. Također kada govorimo o porezima koji se plaćaju, oni moraju biti ravnoteženi sa porezima koje plaćaju multinacionalne kompanije. E, kolega Pipa, izvolite. Zahvaljujem. Da, e, čini se da ovdje sve ide jako dobro prema tim izvješćima koje govore o budućnosti malog srednjeg poduzetništva, o stvaranju novih radnih mjesta, o novim oblicima financiranja. I ja zahvaljujem našoj dvojici e, izvjestitelja na tome. Oni su e, se zaista angažirali po pitanju te teme. Da, sve bi moglo biti tako dobro da nema nekih drugih znakova koji nam dolaze ovog tjedna. Dakle, zeleni i liberali bih htjeli e, novu verziju e, porodiljnog dopusta. Europska unija je ta koja bi trebala urediti uvjete za e, roditeljski dopust i mi smo ti koji također želimo osigurati osobe, e, odnosno osigurati e, osobama zaposlenje i ne smijemo zapravo se ponašati kao da ne vidimo stvari koje se događaju pred nama. E, možda mi ovdje u Europskom parlamentu nismo se dovoljno usmjerili na to što nam zapravo govori Brexit. Umjesto da povećamo povjerenje jedni u drugi, mi zapravo kopamo sami sebi jamu. Ovaj tjedan također odlučujemo i o proračunu Europske unije i zato je bitno da i političari, i političari kad riječ o politikama vezanim uz malo i poduzetništvo da naprave korak prema naprijed. Zahvaljujem i sad dajem riječ kolegi Fernandesu. Dobro večer svima. Evo, na prvom mjestu želim zahvaliti na teškom radu koji su odradili izvjestitelji i također e, što je ovdje sada s nama prisutan povjerenik Dobrovskis i na njegovim riječima. Ovo je jako važna rasprava u kojoj moramo e, krenuti drugim smjerom kako bi europsko gospodarstvo ponovno počelo rasti i kako bi se ponovno povećao broj radnih mjesta u Europi. E, postoje neki mikro izazovi s kojima se moramo suočiti, moramo revidirati sve sektorijalne politike e, od e, telekomunikacija do energije kako bismo poboljšali perspektivu rasta. I također moramo revidirati makroekonomsku politiku, ne samo monetarnu politiku, nego također i znači nacrt dovođenja unija tržišta kapitala kako bismo olakšali E, financiranje i uravnotežili fiskalne politike. Također moramo i raditi na povećanju potražnje na unutarnjem tržištu. Na taj način možemo poboljšati našu konkurentnost kako bismo izbjegli fiskalni dumping velikih e, tvrtki o kojima smo ranije govorili. Mislim da izvješće ide u dobrom smjeru i mislim da može pomoći komisiji i europskim institucijama da nastave raditi u tom smjeru. E, u mom klubu postoji mišljenje da je to itekako prikladno izvješće

i ove sekunde koje mi preostaju ću iskoristiti za traženje isprike gospodina povjerenika što mora biti ovdje s nama u 11 sati navečer slušajući e, izlaganja e, e, zastupnika UKIP-a i ENF-a, znači Nacionalnog fronta koji zapravo stalno govore protiv Europe i zaista je sramotno slušati njihove govore pune mržnje koji predstavljaju ono najgore od Europe. To su nacionalni nacionalistički govori e, koji posramljuju Šarla de Gola, koji posramljuju sve naše povijesne ličnosti. To je došlo do zaista nepodnošljive razine. Puno vam hvala. Mr. Fernandez, volt, Gospodine Fernandez, ako koristite vaše vrijeme kako biste se obraćali drugim e, zastupnicima, onda trebate iskoristiti plavu karticu. A sad idemo dalje, znači e, kolega Kuber, plava kartica. Hvala vam, spomenuli ste Ujedinjenu kraljevinu. Kažete da je da povjerenik mora ostati do kasna budan i ovdje sjediti i dobiva veliku plaću, mislim da ne ostaje budno kako bi slušao populiste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 Naravno, bit ćemo ovdje koliko god treba, zato što ovaj projekt Evropske unije nećete uništiti ni vi, niti nitko poput vas. Svi mi građani podržavamo solidarnost. Dakle, mi ono što pokušavamo napraviti, a to je povratiti suverenost, suverenitet Europe. I ono što vi radite ovdje, uništavate cijeli ovaj projekt, ali i vlastite zemlje.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 o malom i srednjem poduzetništvu i kada govorimo o uniji tržišta kapitala koja bi trebala osigurati stvaranje novih radnih mjesta, Europski parlament vjeruje da je slobodno tržište i dalje onaj neki čudotvorni lijek. Stalno se govori o e, smanjenju troškova kako bi se stvorila nova radna mjesta u okviru malog i srednjeg poduzetništva i povećao pristup e, tržištu rada. Da, istina je da imate dobre namjere. E, govorite o zaštiti radnika, govorite o e, povećanju fleksibilnosti i tako dalje. Ja se s time slažem, no ne slažem se sa e, općim smjerom ovog izvješća, niti sa općenitim okvirom koji je predložen za stvaranje novih radnih mjesta u okviru malog i malih i srednjih poduzeća. To nam ne jamči dostojanstvena i stalna radna mjesta. Ne govori se niti o e, kolektivnom ugovaranju, niti o radničkim pravima ovdje vidimo da taj otrov politika štednje da je zapravo doživio veliki neuspjeh i to nam statistike govore zato što je broj malog i srednjeg poduzeća se smanjio u Europi. A sada dajemo riječ gospođi Štork, izvolite. Zahvaljujem. Ovdje govorimo o financiranju malog i srednjeg poduzetništva u Europskoj uniji. E, neke od osnovnih ideja možemo podržati u ovom izvješću. E, naravno da su oni ti koji i najviše pate zbog problema sa birokracijom, ali s druge strane stvaraju nova radna mjesta, imaju veliki udio na tržištu i također imaju problema sa financiranjem. Osim toga, svi pate zbog jedinstvene valute eura, zato što je to e, jedan sustav koji je za neke preveliki, a za neke par premali, kao što je rekao kolega Zanini. Ovi prijedlozi E, e, u izvješću za poboljšanje ove uredbe je nešto s čime se ne mogu u potpunosti složiti. Dakle, kada govorimo o novim uredbama i direktivama vezanim uz Europsku uniju i uredbama i direktivama o kapitalnim zahtjevima, e, ja se s time ne slažem zato što smatram da potrebno je uvesti ne više nego manje reguliranja na razini Europske unije i onoga što dolazi iz vrha u Briselu. Kada govorimo o pristupu tržištu kapitala te o boljem financiranju, istina je da mnoge tvrtke ovise o velikim bankama i njihovim zajmovima. E, oni, e, oni su zapravo njihova politika je zapravo posljedica sve ove velike krize u Europi, a time se neće riješiti problem financiranja malog i srednjeg poduzetništva. Dakle, u Italiji i u Portugalu hoćete li ponovno dopustiti situaciju kakva se dogodila prije e, nekoliko godina ili ćete zaista pokušati e, pomoći kako bi se zalječilo to e, financijsko tržište? A sada imamo kolega Slaba Bitegajen, jednu i pol minutu, izvolite. Puno hvala. Evo, dopustite mi na prvom mjestu da čestitam izvjestiteljici, e, izvjestiteljima e, zapravo koji su e, napravili ovo izvješće u korist malog i srednjeg poduzetništva. Od uvijek ih se pokušava podržati zato što su oni ti koji, kao što je već i ovdje rečeno i kao što je potpredsjednik Dobrovski rekao i mnogi naši kolege, oni su pokretač rasta i mogućnost za stvaranje novih radnih mjesta u Europskoj uniji i cijelo to izvješće, sva ta pomoć, sve to što možemo napraviti da olakšamo svakodnevni posao tim poduzećima i da potaknemo njihov rast, ja mislim da neće biti dovoljno. E, jedan od problema s kojima se suočavaju ta poduzeća u Europskoj uniji i prvenstveno u onim zemljama na jugu Europske unije, a to je pristup financiranju. Odnosno, E, različite cijene zajmova na koje nailaze te tvrtke na području europodručja, to je zaista neprimjereno i nepravedno i to šteti produktivnosti. Zato moramo e, ići u smjeru dovršenja unije tržište kapitala. To treba biti jedan od prvih stupova kada govorimo o oporavku našeg gospodarstva i bez stupnje sve ono što može olakšati pristup financiranju malom i srednjem poduzetništvu će bez sumnje biti nešto što ćemo mi imati na umu i na čemu ćemo i dalje raditi narednim izvješćima. Zahvaljujem. Zahvaljujem, a sada gospođa Gentile imate jednu minutu. Zahvaljujem. Evo, gospodine povjereniče, nema sumnje. Sustav malog i srednjeg poduzetništva je e, najučinkovitiji način rasta i razvoja, zato što nam omogućava da obuhvatimo, obuhvatimo jedan od najvažnijih ciljeva, a to je stvaranje radnih mjesta. Dakle, moramo potra pokušati pomoći i podržati malog i srednjeg poduzetništva. Moramo pojednostaviti postupke, uvesti inovacije, e, omogućiti pristup kreditima i moramo se boriti protiv sive ekonomije. Također trebamo osigurati e, e, stalno učenje, osposobljavanje, strukovno obrazovanje. Također moramo usmjeriti obrazovanje ka novim, novim zanimanjima te onima koje se traže na tržištu Bitno je uravnotežiti i fiskalne politike te anticiklične politike. Također moramo se usmjeriti i na rast kroz promicanje instrumenata koji će ovaj cijeli postupak uključivanja najkrhkijih e, skupina ljudi u tržište rada. Također je potrebno imati i više socijalne odgovornosti kako bismo se borili protiv nesigurnih radnih mjesta te kako bismo osigurali e, posao za sve. Kolega Stoložan, imate minutu. Ispričavam se, ali nisam iskoristila svoje vrijeme. Dakle, e, gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, zahvaljujem e, svima koji su doprinijeli ovom izvrsnom izvješću. Ja e, podržavam prijedlog povjerenika da proširimo i produžimo trajanje te obujam ovog Europskog fonda za strateška ulaganja, jer riječ je o financiranju više od 200 tisuća malog i srednjeg poduzetništva. Ja u potpunosti podržavam sve ono što je sadržano u ovom izvješću, a koje se tiče prvenstveno ohrabrivanja tih poduzeća kako bi što bolje iskoristili sve potencijale jedinstvenog tržišta. Zato smatram da bi potpredsjednik Dobrovski da je on rekao nešto što je iznimno bitno, a mi danas više nego ikad prije moramo dovršiti ovu uniju tržišta kapitala. I to posebice nakon Brexita. Budući da dolazi do sve većih napretka digitalnog gospodarstva, komisija bi trebala dati nove prijedloge koji će omogućiti dodatna, dodatna inovativna financiranja za malo i srednje poduzetništvo, zato što je tu riječ o tvrtkama, o poduzećima koja rade sa konkretnim primjerima digitalne ekonomije. Zahvaljujem. Zahvaljujem vam što ste se držali svog vremena, a sada jedna minuta za kolegu Zanonata. Zahvaljujem eh, predsjednice. Podržavati malo i srednje poduzeće znači pogodovati zapošljavanju, prvenstveno mladih, također znači pogodovati socijalnoj koheziji. Zato se moraju osigurati poticaji za malo i srednje poduzetništvo, za novo osnovana poduzeća i za mikropoduzeća. I također moramo osigurati i osposobljavanje i e, obrazovanje zaposlenika. Kada govorimo o e, programu Erasmus za razmjenu mladih, e, to je nešto što se mora naredno kako reklamirati tako i razvijati. Također i moramo osigurati pomoć ranjivim skupinama te njihovo sudjelovanje u poslovanju malog i srednjeg poduzetništva. Kada govorimo o samostalnom radu, to je velik korak pra ka socijalnoj integraciji. E, taj potencijal je još uvijek nedovoljno iskorišten zbog diskriminatornih praksi, zbog teškog dobivanja radnih dozvola i zbog velikih birokratskih tereta. E, osim toga, tu je i teško pristupanje, odnosno dostupnost kredita, te također i problemi sa e, prijavom boravišta. A sada jednu i pol minutu za e, kolegu Tom, kolegicu Tomic. Hvala vam. Veoma je važno da MSP-ovi budu na listi naših prioriteta. Međutim, svaki put kada o njima raspravljamo u ovom domu, završimo na istim pitanjima. Slažem se s kolegama koji kažu da su bankovni zajmovi i dalje glavni izvor financiranja za MSP-ove. Međutim, voljela bih nešto dodati. Koristeći sredstva iz europskih fondova, korištenje tih sredstava je također važno. Međutim, određeni MSP-ovi ne mogu se e, natjecati, prijavljivati na za javne natječaje i druge projekte jer nemaju dovoljno osoblja ili nemaju istraživački odjel, a opterećeni su često sličnim drugim poteškoćama. Zato trebamo omogućiti formiranje klastera koji bi okupili nekoliko MSP-ova i na taj način ta poduzeća bi ujedinila svoje osoblje za pripremu projekata te bi imala lakši pristup financijskim instrumentima. Imam dodatan prijedlog. Potrebno nam je okruženje koje bi omogućilo fleksibilniji način rada. MSP-ovi su način za stvaranje novih radnih mjesta u našem društvu i to trebamo poduprijeti. Isto tako trebamo promicati poduzetništvo tijekom obrazovanja. To je doista važno. Hvala vam. Hvala vama. A sada dajem riječ gospođi Paunovi jedna i pol minuta. Hvala vam gospođo predsjednice. Dragi kolege, svaki dan eh, se nadam i susrećem sa poduzećima koji mi kažu dva, dvije stvari. Kako bi rasli i stvarali radna mjesta, potrebna su im financijska sredstva i jednake prilike za razvoj ideja na europskom tržištu. Poduzeće se ne, ne želi oslanjati samo na jedan izvor financiranja. Mogućnosti za financiranje moraju biti inovativne, kreativne i fleksibilne onoliko koliko i sama poduzeća. Startup ne želi naći na uska grla i takozvana jedinstvena rješenja za sve. Njima, njima je potrebna regulativa koja je prilagođena njima preporuke moje kolege upravo nude rješenje. Međutim, ako ne dobijemo podršku u obliku konkretnih zakonodavnih akcija, onda ćemo imati samo lijepe riječi na papiru, no njih treba pretvoriti u dijela kako bismo doprinijeli rastu i konkurentnosti te stvaranju radnih mjesta. Što možemo učiniti? Možemo povećati e, fondove za poduzetnički kapital, pružiti tehničku pomoć državama članicama za razvoj financiranja i to je dio inicijative Unije tržišta kapitala. Danas smo pokazali da fondovi EFSI imaju mogućnost, ali to nije dovoljno. Potrebna su nam i dodatna rješenja za koja sam sigurna da ih možemo pružiti. Hvala vam. Sada dajem riječ posljednjem govorniku na popisu, gospodinu Bendcenu, jedna i pol minuta. Hvala vam, gospođo predsjednice. Također želim e, zahvaliti izvjestitelju na ovom izvršnom izvješću o MSP-ovima. Isto tako želim zahvaliti povjereniku Dombrovski su što je tako posvećen ovom pitanju. Kada govorimo o uniji tržišta kapitala možemo reći da nam nudi određene alate, ali trebamo iskoristiti i druge alate. S obzirom na trenutačnu krizu, MSP-ovima je teško pristupiti financiranju i svi koji su se javili prije mene su o tome govorili. Jutro smo čuli predsjednika Junkera, govorio je o udvostručivanju financijskog plana EFSI-a, što je doista pozitivno. Međutim, sada bih se volio usredotočiti na nešto drugo. Što se tiče direktive o kapitalnim zahtjevima, to je zapravo otežalo MSP-ovima pristup bankovnim zajmovima. Sada ćemo prispitati tu direktivu i čini se da ćemo na kraju završiti sa još strožim zahtjevima. A to znači da će naše poduzeća trebati e, imati veću e, financijsku e, poleđinu, veće financijsko zaleđe. Zatim je tu pristup MSP-ova tržištima i bankovnim zajmovima što treba uzeti u obzir kada ćemo preispitivati direktivu o kapitalnim zahtjevima. Hvala vam. Sada slijedi spontano javljanje za riječ. Hvala lijepo. MSP-ovi predstavljaju 99,8% svih poduzeća, 55% BDP-a i 75 milijuna zaposlenika. Dakle, oni daju ogroman e, doprinos e, gospodarstvu u Grčkoj. Su MSP-ovi bili teško pogođeni posljedicama memoranduma. Do 2015. nestalo je 247 tisuća poduzeća, to je stvorilo velik broj nezaposlenih. MSP-ovi imaju mali pristup kreditu u bankama, potpora koju očekuju iz EFSI-a čini se ne daje željene rezultate za MSP-ove. Kako bismo riješili ovu situaciju, moramo s mjesta početi primjenjivati programe iz strateškog, iz fonda za strateška ulaganja. Tvrtke bi trebale početi koristi najnovije tehnologije. Hvala lijepo, zastupnik Bjegas. Nós não negamos a necessidade de melhorar o acesso Hvala lijepo. Ne dovodimo u pitanje potrebu da se poboljša dostupnost kredita MSP-ovima. To je zasigurno ključni element. Međutim, svejedno se ne možemo baviti ovim pitanjem bez odgovarajuće dijagnoze. Moramo pokušati riješiti ovo pitanje nedostatka financijskih e, sredstava za MSP-ove. Počevši od unije tržišta kapitala. Očito do sad nismo ništa naučili iz prošlosti. Sva ova retorika koja se tiče tržišta želi još više pokrenuti tržište kapitala i ove tvrtke koje su prevelike da bi propale. Zna se da je potreban jak nacionalni bankovni sektor da bi se moglo poduprijeti ovu vrstu financiranja. Jedino na ovaj način možemo dobiti banku koja će služiti razvoju i inovacijama. Hvala lijepo. Došli smo do kraja slobodnog javljanja za riječ i sada dajem riječ potpredsjedniku Europske komisije Dombrovskisu. Uh, Madam uh, Hvala lijepo uvaženi zastupnici, nakon ove razmjene uvjeren sam da postoji mnogo toga što možemo učiniti da bismo povećali potencijal MSP-ova i mikropoduzeća. Potreban je inteligentan pristup sa brzim investicijama i dugoročnim planovima za rast. Rad na uniji tržišta kapitala je važan dio ovih akcija. Nadam se da ćemo moći zajednički raditi, da se složimo oko prvotnog prijedloga vezano uz CEMU i da ćemo se nadovezati na postojeće ideje i preporuke. Drago mi je što imamo ovu raspravu o pristupu financijama kao i potencijalu stvaranja radnih mjesta MSP-ova. Ova dva pitanja su usko povezana. Jeste nam dali hvale vrijedne preporuke i ideje. Komisija već radi s vama o tome kako da ih integrira u sva ova područja koja su naglašena u ova dva teksta izvješća. Hvala lijepo. Sada dajem riječ izvjestiteljima. Prvi ima riječ e, zastupnik Karas. Izvolite dvije minute. Hvala lijepo. Uvaženi zastupnici, rasprava i broj javljanja za riječ u ovako kasni sat pokazuju važnost e, koje ovo pitanje ima za nas i želju da se poboljša dostupnost kredita malim i srednjim eh, poduzećima. To je jako važno za jedinstveno tržište, za rast, eh, za zapošljavanje. Želim zahvaliti svim onima koji su sudjelovali u raspravi, svim izvjestiteljima u sjeni koji su radili na ovom eh, izvješću. Želio bih napomenuti da se rasprava večeras e, fokusirala na diversifikaciju financiranja MSP-ova, dakle na uniji tržišta kapitala. a ne dakle na cjelokupnom financijskom tržištu. Moramo dakle omogućiti, olakšati e, pristup kapitalu MSP-ovima i upravo ta dio te strategije je i razvoj EFSI-a. I moram reći da bez e, potrebnog e, razvoja, dakle pitanje je koji, kako će se riješiti situacija. Tu je međutim na raspolaganju program Erasmus+, e, plus, dakle zakonski prijedlog o malim tvrtkama i akt o jedinstvenom tržištu. To traži od nas i europizaciju, dakle za kapitalnih zahtjeva odbora iz Bazela, zato što što će to biti potrebno jer se mi, se mi razlikujemo od e, SAD-a i tamošnjeg stanja na tržištu. Sve će to biti potrebno kako bismo Uniju, e, Unija tržištu kapitala zapravo pretvorili u pravu mrežu za financiranje malih i srednjih poduzeća. Hvala lijepa. Riječ ima zastupnik Krasnodepski. mikrofon. Hvala vam na svim e, dragocjenim primjedbama koje su proizašle iz ove rasprave. Želim dodati još nešto. Dosta smo govorili o financiranju, dostupnosti financiranja, koliko je ono važno, o preprekama za razvoj MSP-ova, ali želim još nešto dodati u ovoj raspravi że tego wszystkiego nie da się Nešto što se do nije spomenulo. Sve ovo se ne može e, postići bez promocije kulture poduzetništva. Nedavno je provedena anketa među studentima u Njemačkoj. Pitani su jesu li e, zainteresirani za to da postanu poduzetnici. Većina djevojaka je rekla da želi raditi u državnoj administraciji. Slično su rekli i muškarci. Dakle, na drugom mjestu kod žena su bile kulturne institucije, a kod muškaraca e, automobilska industrija. To pokazuje da se naštetilo poduzetničkom duhu, međutim on se mora njegovati, jer očito nije prioriteta ukoliko ljudi misle da najbolje mogućnosti za karijeru znače raditi za državnu administraciju. I sada još jedna primjedba. Też nie wybrzmiało dostatecznie silnie. Otóż e, my zwracamy uwagę w tym sprawozdaniu, że są na różnorodność U izvješću smo rekli da postoje velike razlike između MSP-ova u različitim zemljama članicama, međutim postoje različite prepreke s kojima se one suočavaju. I ove razine prepreka su također različite i ono što bismo trebali uzeti u obzir su upravo te razlike jer su problemi različiti za tvrtke u Poljskoj ili primjerice u nekoj drugoj regiji ili zemlji članici. Mislim da bi komisija to trebala uzeti u obzir. Hvala lijepa na ovim idejama. Sada zatvaramo ovu raspravu i